Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Pre kolege, molim vas, sjednite. So let's start our session two. Možemo započeti s drugim dijelom, dakle bankovna unija, unija tržišta kapitala i jedinstveno tržište Europske unije za financijske usluge. Želim pozdraviti Uga Basija, direktora za financijska tržišta u Digifismi, Andreja Andrija, predsjedatelj EBE, eh, Europskog tijela za bankovni nadzor, zatim Burharda Balca koji je izvjestitelj o eh, izvješću o izazovima europskih financijskih eh, usluga i zakonodavstva po tom pitanju. Dopustite samo da iznesem nekoliko observacija na početku zasjedanja. Finanska kriza jasno je pokazala koje su negativne posljedice i slabog regulatornog okvira na globalnoj europskoj razini te nepotpune financijske integracije koja je pokrenuta financijskom krizom. Dakle, financijska agenda reformi koja je pokrenuta financijskom krizom pokrenula je duboke promjene funkcioniranju i uspostavi unutarnjeg financijskog tržišta u Europskoj uniji. Značavi promjena i razina ambicioznosti ove agende e, Unije tržišta kapitala bankovne unije i jedinstvenog tržišta Europske unije za financijske usluge zahtijevaju da se jasno razlikuju uloge i nadležnosti između nacionalne i europske razine, a u svakom slučaju vjerujem da europski nacionalni parlament trebaju uveliko surađivati. Dakle, mislim da je ovo jako dobra prilika da vidimo kako možemo poboljšati takvu suradnju na razini nadzora i kontrole. Započnemo s bankovnom unijom, koja je naravno najrelevantniji i najambiciozni projekt. Tu, tu se bilježe već e, radikalne i ogromne promjene. Mi kao Europski parlament imamo zakonodavnu ulogu, ali i veliku ulogu političkog nadzora, postoji naime interinstitucionalni dogovor sa Europskom središnjom bankom, tako da trebamo definirati način na koji uspostaviti suradnju sa nacionalnim parlamentima kako bismo pružili bolji nadzor, odnosno uvid u regulatorna tijela koja se bave ovim pitanjima. Želio bih e, ukazati na tri područja u kojima odnosno tri problema s kojima smo suočeni, o kojima treba razgovarati. Prvo se tiče bankarstva, a zatim će se vratiti na uniju kapitala. Dakle, moramo se prvo postarati uspostaviti u ravniloku, dakle, jednaka pravila i pomiriti s jedne strane potrebu jačeg regulatorne konvergencije, ali isto tako i potrebu za očuvanjem zdravog pluralizma, da se tako izrazim, dakle, zdravog pluralizma bankovnih modela diljem Evropske unije, dakle, da imamo male banke, velike banke, Dakle, vidjeti kako možemo zajamčiti konvergenciju, a istovremeno se postarati da uzmemo u obzir taj pluralizam. Kao drugo, kako definirati optimalan, optimalnu ravnotežu između stabilnosti i rasta. Dakle, smanjiti rizik s jedne strane, a izbjeći negativan utjecaj eh, kada se pozajmljuje stvarnom realnom gospodarstvu. Mislim da smo krenuli u pravom smjeru. Novi paket mjera koje je komisija ponudila glede revizije CRR-a i CRD-a uravnotežen je tu postoje velike, značajne mjere za smanjenje rizika, s druge strane imamo i neke poticaje za gospodarski rast, dakle podršku malim i srednjim poduzećima i određene mjere za financiranje infrastruktura i tako dalje. Dakle, treba vidjeti kako ići u tom smjeru. Trenutni pregovori su i jako važni za tako što. Dakle, tu trebamo imati i uravnotežen rezultat. Dakle, moramo imati na globalnoj razini jake standarde kako bismo smanjili nestalnost e, nekih e, mjera i određeni bankovni modeli uveliko su ugroženi, tako da trebamo vidjeti što nam je tu raditi sa novim bankovnim modelima. Treće, treba vidjeti kako rješiti veliku baštinu, e, dakle MPL, a istovremeno na inteligentan način provoditi e, okvir za rješavanje e, banaka Vidimo da naš model omogućuje određenu razinu fleksibilnosti, no treba vidjeti kako na najbolji mogući način to iskoristiti kako bi se valjano riješili veliki problemi nenaplativih e, dugova. Jučer je gospodin Enrija iznio neke jako važne prijedloge U medijima smo nešto čitali o tome. I Andraja bit će jako zanimljivo saslušati tvoje mišljenje na tu temu. Pretpostavljam da imaš neke prijedloge. Dakle, vidjeti kako napraviti poduzeća koja će se baviti upravljanjem imovine kako bi se nenaplativi zajmovi pretvorili u stvarnu tržišnu vrijednost, a istovremeno eventualne gubitke kako ih mogu preuzeti banke i treba vidjeti kako bi takav mehanizam funkcionirao, kako definirati cijene, e, raditi na ex post i ex ante odredbama, na zajedničkim e, korištenju zajedničkih e, velikih resursa. Dakle, to su sve važna pitanja i nadam se Nadam se da ćeš nam moći nešto reći o tome. I konačno, zadnja važna tema jeste zaključenje bankovne unije koja je vjerojatno najveći zahvat a tiče se trenutne asimetrije između zajedničkih pravila i zajedničkih institucija s jedne strane, a nacionalnih e, resursa s druge strane, koji po mom mišljenju stvaraju veliku neravnotežu između smanjenja rizika i podjele rizika, ali to istovremeno zahtjeva da se razbije ta veza između banaka i surim država. Dakle, evo to su znamo dakle što nam je napraviti i kako bismo zaključili u uniju bankovnu uniju, imati e, jamstveni depozit i druge neke elemente. Radimo na predlogu EDIS. I mislim da ćemo na modern konstruktivan način to zaključiti. I općenito rasprava na tu temu s nacionalnim parlamentima je e, važna. Konačno, provedba unitrešta kapitala, bolje integrirano tržište kapitala, veća diversifikacija financiranje, mogućnost financiranja, bit će nešto što će ići u korist cjelokupnom europskom eh, gospodarstvu. Dakle, zajedno s bankovnu uniju i uniju tržište kapitala je za, za jako važan za eh, cjelokupnu Europsku uniju i zaključenje Europske monetarne unije, ekonomske monetarne unije. Dakle, imamo i nova financijska pravila koja su jedan od e, ključnih e, prioriteta. E, plan CMU-a i parlamenta koji je usvojen od strane parlamenta. Imamo izvješće Balc, pretpostavljam da će ga gospodin Balc predstaviti. Zatim moramo uvidjeti koji su nedostaci u regulatornom utrećenju. U 11. mjesecu komisija je objavila komunikaciju o europskom eh, financijskom okviru, o, okvir, okvirnom tekstu za financijske usluge. Zatim eh, komisija je iznijela u svom akcijskom planu CMU-a čitav niz mjera koji su dobra, dobra početna mjera. Eh, radimo na izradi čitavog niza zakonodavnih prijedloga. Zaključno smo zaključili, uspješno smo zaključili trijaloge i radimo na dva teksta o sekuratizaciji i još jedan je u tijeku. Dakle, sada je od ključnog značaja nastaviti nadzor CMU-a i vidjeti kako identificirati pomanjkanja u trenutnom zakonodavstvu i konzultirati Europsku komisiju na srednjoročnoj reviziji CMU-a. Dakle, to je dobra prilika da vidimo koji su, ponovno vidimo koji su prioriteti i da povećamo ambicioznost cjelokupnog ovog projekta. Dakle, želimo ostati u potpunosti aktivni u ovim budućim koracima i mislim da je ovo prava prilika da se raspravi sa pripadnicima, odnosno zastupnicima nacionalnih parlamenta, ovo je pravi korak. Dakle, sada ću predati riječ najprije Ugu Basiju, onda gospodinu Enri gospodinu Balcu. Najprije hvala predsjedniče. Dobro jutro, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Hvala vam na pozivu kojim pruža mogućnost iznijeti malo više informacija o temama koje predstavlja gospodin Valtieri, o projektima tržišta kapitala, za koje imam čast i privilegiji biti zadužen, a i e, glede rezultata koji su objavljeni u studnom prošle godine. Dakle, dopustite najprije da e, spomenem pokretač koji je gospodin Gvaltieri pokrenuo, a to je uredba ovog odbora nadzor, koliko mi dopustite, gospodin Balca. Dakle, uredba je objavljena prije više od godinu dana, a u biti ona je pozvala komisiju da razmotri jako važno pitanje provjere, dakle da se provjeri financijski okvir i njegovo stanje nakon e, cjelokupne reforme koja je provedena tijekom financijske krize, dakle trebalo provjeriti da li je on još uvijek e, namjenski adekvatan, da li e, je financijski tržišni okvir pomagao i pomogao financiranju realnog gospodarstva, što bi trebalo biti njegov cilj. Dakle, započeli smo s tim. i započeli smo konzultacije o kojima ću vam e, naknadno predstaviti, govoriti. No, od samog početka Junkerova komisija bila doista sredočena na projekt Unije tržišta kapitala i od samog početka to smatralo jednim od ključnih prioriteta predsjednika Junkera čak i prije nego što je imenovan kolegi povjernika i cilj je bio konkretno stvoriti bolje i dublje integrirano tržište kapitala kako bi kapital mogao se, kako bi se mogao kretati slobodnije od mjesta gdje ga ima previše kapitala do mjesta gdje je gdje ga se potražuje s ciljem, naravno uvijek e, da se financira realno gospodarstvo. Dakle, od samog početka počeli smo identificirati čitav niz e, inicijativa koje bi mogle pomoći u ovom ostvarenju. Prvi korak bio je akcijski plan za pokrenut 2015. godine gdje smo uključili čitav niz inicijativa među kojima i revizija uredbi i e, dokumentu sekuritizaciji te prilagodbe poduzetničkog kapitala. Dakle, sve ovo je pokrenuto, kao što je to rekao gospodin Gualtieri, a sada prelazimo na druge inicijative i korak po korak ih primjenjujemo. No, važno je, kao što smo rekli u rujnu 2016. godine kada smo objavili komunikaciju o projektu unitržišta kapitala, Objavili smo komunikaciju koja je odgovor u biti na pitanje da li projekt Unije tržišta kapitala i dalje ima smisla nakon 23. lipnja i budućeg potencijalnog Brexita. I odgovor koji smo pružili u toj komunikaciji bio je savršeno jasan i bez ikakve zadrške. E, odgovor je da. Ne samo da, već je potrebno ubrzati reforme koje su u tijeku i trebamo čak i povećati ambicioznost tog projekta. Dakle, posljedično tome, analizirali smo daljnje inicijative, identificirali dodatne inicijative i ušli smo u neke, oblasti koje su se smatralo tabu temama, na primjer predložili smo harmonizaciju nekih, to samo nekih aspekata nacionalne e, nacionalnog duga kako bismo dali drugu e, drugu šansu poduzetnicima koji su dobre volje. To je usvojeno u listopadu prošle godine, a sada razmatramo mogućnost e, dobrovoljnog e, mirovinskog proizvoda na europskoj razini koji bi mogao biti dodatak onoga što se na nacionalnoj razini uplaćuje i to bio isto tako i dobar e, ulagački instrument e, za buduće. Prijedlog ovaj prijedlog mogao biti usvojen e, kasnije tijekom ove godine. Kao što je gospodin Valtieri rekao, mi sada prikupljamo konačne informacije od dionika i svih onih koji su zainteresirani dati svoj doprinos ovoj raspravi posredstvom konzultacije koja je bila otvorenog tipa i, i koja je pokrenuta prije nekoliko tjedana, a koja će ostati otvorena do 17. ožujka, dakle sva dokumentacija može biti lako dostupna na našoj mrežnoj stranci, a pitanje je dakle jednostavno uzmamo, dakle E, pitanje je da li sve ovo što je do sad napravljeno, da li je dovoljno i da li treba razmotriti neke dodatne inicijative. Važno je također reći da sve ovo doprinosi izradi srednjoročne revizije koja će biti objavljena u lipnju ove godine i tu ćemo ponovno vidjeti kako stvari stoje i eventualno pokrenuti akcijski plan, odnosno plan djelovanja za ostatak e, mandata ove komisije, a možda i e, duže od toga. Dakle, to je trenutak kad je svaki mogući doprinos e, dobro došao i svi moramo biti dovoljno kreativni. Uh, Unija tržišta kapitala jeste jedan instrument, uh, ne samo zakonodavna, zakonodavna inicijativa, već uh, tu je čitav niz inicijativa koji mogu biti pokrenuti od strane industrije, od strane država članica. Dakle, imamo ulogu za svakoga i svako može dati svoj doprinos ovom projektu, jer ovdje je ovaj projekt koji je povoljan za poslovni sektor i za gospodarski rast, tako da nam je potrebna podrška sviju. poredno ovim, kao što sam rekao, provodili smo veliku konzultaciju o mogućim i neoč moguće neočekivanim posljedicama rada na ovom okviru i zaprimili smo stotine odgovora na naš eh, upit, upitnik i rezultati su omogućili komisiji da bolje shvati kako i na, da li i na koji način su ove recentne reforme polučile ne, neželjene učinke, osobito kada se radi o financiranju financijskih e, usluga i da li za e, zapošljavanje i gospodarski rast, a istovremeno omogućuju da se očuva finanska stabilnost. Dakle, glavne zaključke, kao što sam rekao, objavili smo u studenom prošle godine. Naravno, neću sad navoditi čita popis inicijativa koje namjeravamo poduzeti posljedično ovoj e, konzultaciji, no želim privući vašu pozornost na četiri ključna područja, a to su e, identificirana područja i stoga četiri glavna cilja. Dakle, kao prvo smatramo da trebamo nastaviti i dalje se brinuti da naša pravila ne dovode u pitanje funkcioniranje gospodarstva prudencijalni ciljevi mogu biti ostvareni na različite načine, moramo odabrati one cilje, one načine funkcioniranja koji će najbolje poticati rast, gospodarski rast. Na primjer, moramo poboljšati financiranje malih srednjih poduzeća, kao što je gospodin Valtieri rekao. Trebamo više podržavati mala srednja poduzeća i na sve moguće zajmove, pa i one veće od jednog milijuna eura. Također se moramo postarati da banke i osiguravajuća društva imaju prave e, poticaje da, uslažu, da ulažu u velike projekte kao što su infrastrukturni, a promjene koje su već e, unesene u e, okvir za solventnost i koje omogućavaju osiguravajućim društvima da dugoroč, ulažu u dugoročne infrastrukturne projekte. E, tip te mjere su već e, već postoje i mogu ih koristiti, može koristiti poslovni sektor. Drugo područje je proporcionalnost, dakle treba uzeti, imati na umu e, rizik koji preuzima poslovni sektor, jednaka pravila se ne mogu svugdje primjenjivati, mislilo se da je tome tako, ali empirijski je dokazano da tome nije tako, te da moramo biti jako obazrivi i oprezni glede ovog načela, tako da ćemo revidirati po svemu sudeći postojeće zakonodavstvo kako bismo zajamčili proporcionalnost. Treće, treba ukloniti eh, nepotrebno administrativno trećenje, na primjer u području izvješćivanja i objelodanjivanja, nama je jasno da te obveze ponekad mogu predstavljati veliko opterećenje. S jedne strane moramo se postarati da regulatori i nadzorna tijela raspolažu informacijama koje su im potrebne kako bi na adekvatan način obnašale svoje dužnosti, a s druge pak strane moramo provjeriti da nema preklapanja i e, dvostrukog e, dvostrukog obavljanja jednih te istih zadataka što treba odstraniti kako bi se olakšalo poslovanje poslovnog sektora, a da se ne dovodi pitanje financijska stabilnost. I konačno i zaključno, moramo regulatorni okvir učiniti konzistentnim i postaviti se da nema nikakvih nedostataka, nikakvih preklapanja, nedosljednosti i radimo reviziju kako bi se to dogodilo. E, ja ću sad prestati zaključiti svoje izlaganje i naravno na raspolaganju sam vam za danju raspravu. Hvala lijepa. Ugo, now. Hvala, Ugo. E, predsjednik EBA. Hvala, veliko je zadovoljstvo biti ovdje. Dopustite mi da počnem sa jednom e, napomenom. Prije dva tjedna bila sam u Hong Kongu na velikoj financijskoj konferenciji i iznenadilo me kako se negativno govori o Europskoj uniji i o financijskim tržištima u Europskoj uniji. Odluka Ujedinjene kraljevine o napuštanju Europske unije pridonijela je takvom dojmu o dezintegraciji tržišta ovdje u Europskoj uniji. No, zapravo, ako sagledamo činjenice i ono što smo učinili u posljednjih šest godina, to ide u potpuno suprotnom pravcu. Naime, da, došlo je do dosta segmentacije unutar unutarnjeg tržišta, ali e, mi smo uveli trosmjerne politike i uveli smo jedinstveno pravilo za financijska tržišta i proveli smo reforme G20 i također smo osigurali pouzdani zakonski okvir i imamo također e- EU, i ezmu i također Europski odbor za sustavni rizik i e, u europodručju imamo bankovnu uniju i jedinstveni sanacijski mehanizam i, tako dalje. imamo popravak i e, bilanci i i jačanje kapitalnog položaja financijskih institucija u europodružju, a također u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, vidjeli smo e, veću integraciju financijskih tržišta u Europskoj uniji koja je uslijedila nakon toga, no na globalnoj razini vidimo da nije do, došlo do poboljšanja nakon e, udarca krize. Evo, to je ono što želim prvo napomenuti, odnosno mjere koje poduzimamo imaju učinak ponovne uspostave integracije financijskih tržišta. Budući da sam ovdje kao predsjednik zajedničkog odbora, moram reći da e, zajednički odbor okuplja tri nadzorna tijela i Europski e, odbor za sustavni rizik e, sa namjerom bavljenja pitanjima međusektorskog interesa i mi smo se uglavnom usredotočili na zajedničku procjenu rizika na redovnoj razini na cijelom području. Također e, smo poduzeli mjere zaštite potrošača i bavili smo se i zajedničkim interesima poput sekuritizacije ili infrastrukturom tržišta primjerice. Dakle, nastavljamo vrlo dobro surađivati, rekao bih. Iskoristit ću preostalo mi vrijeme kako bih se usredotočila na tri područja dakle banke, unija tržišta kapitala i također ću tu uvrstiti nešto što do sada nije spomenuto, a to su nove tehnologije. Financijske inovacije će svakako utjecati na zakonodavstvo, a također i na strukture na financijskom tržištu. Započet ću sa bankarstvom, sa institucionalnog stajališta. Bankovna unija do određene mjere ukazuje na ono što ste vi rekli u svojem izlaganju predsjedniče i to još više ističe. Naime, Bankovna unija jača potražnju za e, zakonodavnom usklađenjem. E, Sada smo podigli nazorne obveze na europsku razinu, a ta tijela nailaze na poteškoće u provedbi različitih propisa, ovisno o tome gdje se banka nalazi. Tako da svi dionici traže usklađenje autorizacija također kada je riječ o sanaciji e, traži se usklađenje mehanizma za zahtjeve i tako dalje. E, s druge strane imate pravo, imamo raznoliki ekosustav e, na našim financijskim tržištima i ne smijemo sada tražiti jedinstveno rješenje za sve. Kao što je Ugo rekao, razmjernost e, treba biti ključno načelo. Trebamo nastojati uskladiti europski okvir, ali taj okvir mora moći prilagoditi zahtjeve prema određenom e, poslovnom modelu i složenosti rizika s kojima se suočava svaka banka. To je naš izazov e, i mi ćemo uskoro objaviti jedan rad o tim pitanjima. E, drugo što želim reći u vezi sa bankarstvom, e, kao što ste i sami spomenuli predsjedniče, mi smo učinili mnogo po pitanju dovršenja financijskih reforma. Gotovo smo na cilju i ove godine ćemo objaviti pročišćeni zakonodavni dokument sa svim e, E, podzakonskim aktima, smjernicama i upitnicima i pravilnicima koji će omogućiti provedbu paketa G20 koji je dogovoren još 2009. godine. Dakle, evo, tu smo stigli gotovo do kraja. Kada je riječ o opravku bankarskog sektora, tu e, imamo tri pravca procesa e, reformi, dakle jačanje kapitala, drugo je prepoznavanje problema, i treće je pročišćavanje bilanci. Mi smo odradili prve dvije stvari, dakle ojačali smo kapital i također e, smo e, revidirali kvalitetu imovine i prepoznali probleme, ali još uvijek zaostajemo po pitanju prilagodbe. Postoji određeno poboljšanje, dakle loši e, krediti se smanjuju već dvije godine, što je dobro, ali e, tempo oporavka je vrlo spor i ako se tako to nastavi, onda nećemo doseći razine prije krize, što je bilo recimo razine od prije 8 ili 9 godina. I to će trajati još neko vrijeme. Također, e, se pridaje tome e, da li kapitalni vi guše rast, ali zapravo ono što guši rast je kašenje sa prilagodbama. Ako je bilanca pretrpana lošim kreditima, onda ona ne može obavljati svoju ključnu funkciju izdavanja kredita i podupiranja oporavka. Evo, tu treba još mnogo toga učiniti. Imamo u našem izvješću tri pravca, dakle, i jačanje nadzornog pritiska i SSM i SB trebaju tu mnogo od toga učiniti i mi hvalimo ono što su do sada učinili. Drugo, treba poboljšati nacionalne zakonodavne okvire za rješavanje pitanja loših kredita kako bismo izbjegli dugo razdoblje nesigurnosti e, za recimo oduzimanje e, kolaterala i za stečaje i također e, trebamo ojačati sekundarna tržišta tamo gdje banke mogu odložiti loše kredite. Ne možete pritiskivati banke da prodaju loše kredite ako to ne mogu učiniti na nekom tržištu. A sada još imamo tek šačicu specijaliziranih investitora sa potrebnim znanjem koji su spremni uložiti u ta tržišta zato jer ne raspolažu dovoljnim informacijama i ne postoje potrebne strukture. Dakle, prema našem prijedlogu vi E, to je moje osobno mišljenje koje sam iznio također jučer u Luksemburgu, jest ako e, sagledamo sve krize u Japanu i nordijsku krizu 90. godina i krizu u SAD-u i Europskoj uniji, u Irskoj i u Španjolskoj, ako imate dosta e, loših kredita kojih se treba riješiti i koje treba maknuti sa bilanci banaka, dakle, imamo samo jedno sredstvo na raspolaganju za ubrzanje tog procesa, a to je e, zajednički nazivnik ili zajednički europski pristup e, ovim e, poduzećima za upravljanje imovinom i tu treba nastaviti raditi. Da prijeđem na tržištu, na uniju tržišta kapitala, Ugo je već dosta o tome rekao, meni je preostalo malo za dodati, no jasno je da je kriza pokazala da europsko gospodarstvo ovisi o financiranju banaka i ako se taj kanal zatvori, onda gospodarstvo pati. Treba razraditi dakle, alternativne kanale za financiranje gospodarstva, što je od ključne važnosti i to je od ključne važnosti za raspodjelu rizika i za funkcioniranje monetarne unije. To je ključni projekt i tu komisija ima pravo, to je još važnije za monetarnu uniju nego za jedinstveno tržište. Mi podupiramo komisiju i također raspravu u parlamentu o sekuritizaciji. E, kao što smo spomenuli, ima dosta prospekta o, mm, uredbi za uređenje tržišta e, novca i također e, postoje još drugi važni elementi u povezivanju dugoročnih štedišta sa dugoročnim ulaganjima na europskoj razini što će pridonijeti integraciji financijskih tržišta. I kada je riječ o novim e, tehnologijama, stalno se pojavljuju novi izazovi uslijed napretka tehnologije i na tržište ulaze novi igrači, specializirani start-upovi i također tehnološki divovi koji ne djeluju tradicionalno u području pružanja financijskih usluga. To je dobra vijest u određenom smislu zato jer to može ići na korist potrošača financijskih usluga u smislu i e, cijene i pristupa financijskim uslugama, a mi kao zakonodavci se moramo pobrinuti za zaštitu potrošača i osigurati sigurnost plaćanja i e, očuvati zakonodavni okvir. I to je ono što činimo svake godine kao što znamo. Imamo e, dan potrošača i prošle godine smo prepoznali potrebu za e, velikim količinama podataka i također potrebu za korištenjem osobnih podataka iz niza izvora, recimo iz društvenih mreža kao ključne elemente. I tu radimo na tome i pozdravljamo činjenicu da je Europski parlament razradio inicijativu za fintech i tu ćemo spremno doprinijeti. Naravno, ne moram reći da će odluka Ujedinjene krajevine da izađe iz Europske unije, postaviti i ogromne izazove za strukture financijskih e, tržišta i također za zakonodavce u Europskoj uniji. Mi ćemo to doista platiti sa velikom pozornošću. Hvala, eh, Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Prije otprilike godinu danu, dana na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta mi smo izglasali izvješće koje se tiče eh, Europske uredbe o financijskim tržištima i to sa velikom većinom. Komisija, prvenstveno u Kopansi su pratili čitav taj postupak. Nakon toga smo također i um, zapravo svjedočili uh, nastavku razrade te uredbe i također je komisija i nadzorna tijela su e, također prisustvovala toj razradi. Mi smo zatražili kvantitativnu studiju kako bi se provjerilo što se sve dogodilo u proteklim godinama i prije svega kako bi se e, provjerila učinkovitost financiranja stvarne ekonomije imajući na umu faktor proporcionalnosti e, te međunarodne konkurentnosti odnosno znači pristup E, ka ublažavanju rizika. Kada je riječ o e, financijskoj krizi, e, bila je jako važno za odbor Ekon da zapravo ta slagalica različitih aktivnosti na neki način bude najbolje moguće sastavljena. Mi smo htjeli imati jasnu ideju o tome što, koji su zapravo učinci e, te uredbe. Dakle, gdje su ciljevi ostvareni, odnosno gdje treba poboljšati put do ciljeva i gdje dolazi do eventualnih preklapanja na zakonskoj razini. Europska komisija je u e, svom programu za bolje učinkovitije zakonodavstvo postavila jedan cilj, a to je usredotočiti se prvenstveno na učinak e, zakona, učinkovitost zakona. I sada bih to evo još jednom htio podsjetiti komisiju. angesprochen ist gerade vor diesem Hintergrund Također znači e, smo predali zahtjev za nastavkom razrade e, te teme i prikupljenjem podataka po pitanju e, tog dosjea kako bismo vidjeli gdje se nalazimo u ovom trenutku. Mi u Njemačkoj E, zapravo e, smo e, vidjeli da se pokušao izbjeći kvantitativni pristup, ali u tome se nije uspjelo. Odnosno, pokušali smo vidjeti koje su postojeće rupe u trenutnom zakonodavstvu i također upotpuniti ovaj pristup koji bi mogao poboljšati razvoj Unije tržišta kapitala te također dovršetak bankarske unije. Iz tog razloga mi ćemo inzistirati na daljnjim studijama, kako ex ante, tako i ex post, zato što e, jedino na taj način možemo zajamčiti da će prijedlozi zakona zaista moći odgovarati zahtjevima i e, E, odgovarati e, na složenost cijelog tog europskog zakonodavstva. Ono što moramo napraviti, a to je pronaći zajedničke točke između interesa, a onda i e, velikih i malih dionika na tržištu. Naš, naša institucija je također utvrdila i neke nove točke na kojima treba raditi. Mi smo se zalagali za to da se redovito provjerava proporcionalnost. To bi se barem trebalo dogoditi jednom godišnje. Komisija je ovdje e, dala neke naznake o novim prijedlozima zakoni, zakona koji bi trebali e, poboljšati tu provjeru proporcionalnosti a pogotovo kada je riječ o takozvanom sektorskom zakonodavstvu. Danas želim naglasiti da je naš pristup koji smo zauzeli globalni pristup. Mi smo zatražili široki pristup provjeri proporcionalnosti koji će uključiti sve financijske sektore i zatražili smo da bude da se ovdje e, zapravo e, da se ovdje imenuje nekakvog e, takozvanog menadžera za jamstva za osiguranje kako bismo vidjeli hoće li to biti provedeno. Evo, ovo je još jedna prilika koju ću iskoristiti kako bih pozvao komisiju na pozitivan pristup i također kako bismo potražili put ka većoj proporcionalnosti. Još jedna stvar mi je iznimno važna, a to je ono što smo zatražili u našoj rezoluciji, odnosno htjeli smo da e, taj režim bude usklađen i za treće državi, države. Naime, među njima postoji jako velika razlika i vrlo je teško snaći se u e, svemu tome. Jako teško ih je i motivirati kada je riječ o međunarodnim partnerstvima na primjer, postoje razne odredbe koje mi e, propisujemo za treće zemlje kako bi pristupile našem tržištu, ali one ovise i o trenutku, o trenutnim okolnostima i o e, političkim okolnostima koje postoje u tom trenutku kada se ti sporazumi potpisuju. Moraju biti utvrđeni zajednički principi, zajednička načela i to ex ante načela koja su ključna za buduće pregovore i buduće sporazume. Ono što je još e, važnije, a to je uzeti u obzir i buduću situaciju s obzirom na Brexit. To je jedna od tema koja će u naredne dvije ili tri godine biti u središtu naše pažnje i moram nadodati da da smo dobili neke nove vijesti i također e, neke, neka nova stajališta koja dolaze iz Sjedinjenih američkih država. Također i komisija e, bi u svojoj e, komunikaciji, nadam se, mogla predstaviti neke od ovih zahtjeva koje sam ja iznio. Ono što tražimo, a to je bolja i transparentnija učinkovitost. To ne tražimo samo od komisije koja naravno ima pravo na podnošenje inicijativa i koji su odgovorni za percepciju javnosti, svega onoga što dolazi iz Brisela. Ne, ovdje govorimo i o odgovornosti nadzornih tijela na europskoj razini. U prošlosti mi smo Znači, u komisiji imali čitav niz vrlo živahnih rasprava sa europskim nadzornim tijelima. I to kroz takozvani scrutiny slot, Mi smo se bavili, odnosno raspravljali smo o e, delegiranim aktima, o e, stručnim normama, standardima, ali i dalje smo imali problem sa slobodnim tumačenjem mandata, evo da to tako nazovem, e, s kojim se susrećemo kada je riječ o nadležnosti europskih nadzornih tijela. Kada postoje neki privremeni projekti, onda je to nešto što, o čemu se raspravlja sa Europskom komisijom, ali ne i s nama, s Europskim parlamentom. Dakle, to mi smatramo da je problematično, budući da postoje neke zadaće koje zakonodavci žele izvršiti, a nije ih moguće pravodobno zaključiti. To nije uvijek e, u odgovornosti e, Europske komisije ili europskih nadzornih tijela, to je istina. Ali evo, ova e, kritika koju si nam uputio, dragi gospodine Enrija, možda bih e, zapravo je, možda bismo je mogli uputiti i svim vašim e, kolegama možda manje za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, a možda malo više za druga europska nadzorna tijela. Zašto? Zato što je bilo nekih slučajeva u kojima se nismo uspjeli shvatiti. Što se tiče tempistike, ja pozdravljam činjenicu da je danas održana ova rasprava mišljenja s Europskom komisijom i također sa e, e, ravnateljem Europskog nadzornog tijela za bankarstvo te sa kolegama iz nacionalnih parlamenta. Drage kolegice, dragi kolege, kao što vidite, Naše rasprave s komisijom i sa europskim nadzornim tijelima su uvijek vrlo e, živuće rasprave, odnosno dolazi do interakcije na različitim razinama i po pitanju različitih nadležnosti, a to je sve moguće samo ako svi suradnici usko surađuju. Zahvaljujem. Thank you very much. Hvala lijepo. E, hvala i Balcu. Sada možemo započeti e, raspravu sa sudionicima iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, e, nacionalnih parlamenta Franz, e, Keller iz e, Francuskog parlamenta. Najprej hvala predsjedniče, gospodo. Ukoliko dopustite, želio bi se usredotočiti na pitanje posljedica Brexita. Direktor Gobasi i predsjednik Rija ukazali su na opasnosti i vi, predsjedničar, ja podsjetili ste na dezintegraciju, fragmentaciju u inozemstvu tržišta kapitala. Britanska financijska industrija nedavno je najavila kako odustaje od prava tipa pasport, e, putovnica na finanske aktivnosti, njihovi lobiji su rekli da će se usredotočiti na ciljane sektore, proizvode, a ne na cijelokupnu putovnicu, a ni na status treće zemlje. Dakle, to bi bila specifična organizacija. Po vašem mišljenju, koji su glavni elementi sa 27 ili 28 zemalja, dakle financijskog tržišta, bilo da Ujedinjena kraljevina ostane ili ne ostaje u Europskoj uniji, dakle koje su glavne teme u pregovorima s Britancima kako bi se zajamčilo sigurnost tih tržišta, jer što se tiče brojnih tema, e, svakako se primjenjuje britansko pravo. Hvala. Thank you. Paolo pa Guerrieri iz Italije, socijalisti i demokrati. Hvala. Zahvaljujem svim panelistima. Mnogi smatraju da je proces bankovne unije i unije tržišta kapitala doista ključan zato jer još uvijek e, može proizvesti ključna zajednička europska javna dobra, ali kao što znamo još smo daleko od dovršenja bankovne unije, a također je tek započeti proces unije tržišta kapitala. Kašnjenja u tom smislu doista su opasna i mogla bi predstavljati određenu opasnost čak i za samo preživljavanje eura. Zbog toga je nužno potrebno djelovati. Tu imamo nekoliko opcija. Uzet ću kao primjer bankovnu uniju zato jer je rečeno i više puta ponovljeno da je to polovičan projekt, nemamo rezerve za eventualnu krizu, niti imamo jedinstveni sustav osiguranja depozita. I budući da je to zamrznuto prije više mjeseci, to zabrinjava. Ako dođe do financijske krize, zemlje članice će biti tome izložene i neke zemlje će se same suočiti sa takvom krizom kao što se već dogodilo 2009. i 2010. sa nizom negativnih posljedica. Treba istaknuti da europski sustav osiguranja depozita se treba dovršiti. Imamo zakonodavni prijedlog komisije u tom smislu, imamo postojeće sustave osiguranja depozita, ali ono što je još važnije je provedba jedinstvenog mehanizma sanacije. I treba kapitalizirati fond za sanaciju, zato jer je to ključno kako bi se osigurao bail vjerovnika banaka u stečaju i kako bi se stabilizirao financijski sektor tamo gdje je bail nedovoljan. Ako pogledamo povijest bankovnih kriza, jasno je da današnji financijski kapacitet e, jedinstvenog sanacijskog fonda nije dovoljan e, i da će se pokazati nedovoljnim u nadolazećim financijskim krizama ako ih bude. Dakle, kako bismo ojačali ovaj mehanizam, ne bi li bilo poželjno osnovati jedan sustav osiguranja na europskoj razini i imati jedan europski mehanizam stabilnosti, neku vrstu zaštite koja će biti prisutna recimo za jedinstveni mehanizam sanacije. Na papiru to bi više stabiliziralo bankovnu uniju i učinilo je otpornijom na financijske krize. Naravno, ako se sporazumijemo o takvom europskom mehanizmu za stabilizaciju, to treba ići ruku pod ruku sa većom demokratskom odgovornošću i to treba ugraditi u europsko pravo. Dakle, što panelisti misle o mogućnosti takvog rješenja za ovakve probleme, a to je činjenica da danas europodručje nema učinkovitu fiskalnu zaštitu koja bi se suočila sa onime što bi se moglo dogoditi, odnosno sa eventualnom financijskom krizom za koju se nadamo da se neće pojaviti. Hvala. Bori Veslund iz Švedske, socijalisti i demokrati. Hvala. Mislim da je važno da se kapital sada slobodno kreće kao roba i osobe i to mora funkcionirati i odigravati se u odgovarajućem okviru. Ako sagledamo postojeće okvire sadašnjih e, tržišta financija i kapitala, tu postoje određeni problemi i želimo ukazati posebice na jedan, a to je da nismo posvetili dovoljno vremena onome što bismo trebali poduzeti na drugim područjima, a to je previše složeno zakonodavstvo. To nije problem samo u Švedskoj. Za tržišta financijskih usluga i kapitala. Tu su igrači obično velike institucije, ali postoje i neke manje institucije koje su tu prisutne. Velika poduzeća ne mogu držati korak sa zakonodavstvom e, kao ni male banke. Treba postojati razmjernost u svim prijedlozima komisije. I trebamo se pobrinuti da kada te prijedloge parlament usvoji da se oni i dalje ne zakompliciraju. To je ozbiljno pitanje. Ja sam prethodno radio u Vijeću za konkurenciju, tržišno natjecanje i u Švedskoj smo doista naporno radili na uvođenju boljeg zakonodavstva. U Švedskoj smo uložili napore u poboljšanje i pojednostavljenje zakonodavnog okvira, ali onda imamo prijedloge koji dolaze izvana koji su nepotrebno složeni. Dakle, kako možemo imati stabilan sustav sa dobrim propisima za financijske usluge i tržišta kapitala, a ujedno kako možemo smanjiti složenost tih propisa, naročito što bi trebalo ići na korist manjim institucijama. Hvala. Miguel Viegas iz Europskog parlamenta, klub GUE. Grazie. Hvala. Eh, duž, speakers individu... Jedno pitanje koje ću postaviti svima. I koje se tiče jedne slike koja nas iznimno zabrinjava. Dakle, stvorena je bankovna unija u jednom e, specifičnom kontekstu kako bismo se borili protiv e, prevelikih banaka, odnosno kako one ne bi mogle pasti u stečaj. Ali u praksi e, taj fenomen zapravo dovodi do koncentracije u bankarskom sektoru i na neki način otežava sve uzroke ove krize. Na drugom mjestu Nakon krize se pojavila e, jedna druga tendencija koja je dovela do e, prekomjerne regulacije, a sada radimo korak unazad. Ne samo na razini znači e, te, te oprezne, opreznog tipa regulacije kako se ne bismo suočavali sa problemima s kojima se suočavaju banke u SAD-u, nego također e, prvenstveno zbog sekuritizacije koja je bila temelj ove bankovne krize. Dakle, mi nismo iskoristili one temeljne e, elemente kako bismo potaknuli i pojačali ulaganja. Možemo reći da su to sve oblaci koji se ponovno javljaju, pojavljuju na nebu Europske unije. Dakle, nije li sada ovo naše djelovanje baza za buduću financijsku krizu, odnosno ne ponavljamo li onaj isti krug iz 2007. 2008. Hvala Kristos Tajkuras, Grčka, Evropska poška stranka. Hvala predsjedniče. Rekli ste, radi se o ambicioznoj intervenciji kada je riječ o bankovnoj uniji i uniji tržišta kapitala još tijekom grčkog predsjedanja 2014. dva stupa bankovne unije su ostvarena, a sada je preostalo pokrenuti treći stup, no to se neće konkretizirati, ostvariti bez uspostave mjere jamstva depozita. Taj mehanizam treba biti osnovan na predlozima Europske komisije iz 2015. godine, a ne na predlozima koji jačaju birokraciju, smanjuju učinkovitost i odgrađaju rješavanje problema, te ne rješavaju problem e, preljevanja Paralelno s tim treba poduzeti čitav niz mjera koje će uključiti najbolje prakse na međunarodnoj razini te uključiti i stupove iz Bazela. Svi se slažu da je važno držati se načela proporcionalnosti. ti prijedlozi ipak moraju biti racionalni i realni. Važno je uspostaviti uniju tržišta kapitala s ciljem ostvarenja diverzifikacije određenih poduzeća, osobito malih i srednjih poduzeća i to u razdoblju u kojem eh, vidimo smanjenje pozajmljivanja, osobito u onim zemljama koje prolaze kroz poteškoće. Dakle, treba dati jamstva i uspostaviti nove tehnologije. Hvala. Auga Lamba, Portugal, socijalist i demokrat. Dobar dan. Dva pitanja. Andreja Enrija iz eh, nadzornog tijela za bankarstvo. Nadovezat ću se na ono što je rekao eh, kolega iz Italije Fabio Paleotti, a vezano je uz činjenicu da zapravo se nalazimo na pola puta i moramo također i e, upotpuniti pitanje e, znači instrumenta za e, garanciju depozita. E sada, pitanje je kako nastaviti dalje. Riječ je ovdje o dodatnim kapitalnim zahtjevima, a kad je riječ o javnom dugu, ne stvaramo li na taj način još veću nestabilnost? Zato što određena imovina koja trenutno nije možda rizična imovina bi postala rizična imovina, a prodaja e, takve imovine je možda e, zapravo potreba za stvaranje dodatnog kapitala koji je potreban za, e, bank, za bankovno poslovanje. Dakle, je li to nešto što možemo spriječiti umjesto da povećavamo kapitalne zahtjeve. Dakle, ne bismo trebali stvoriti jedan zajednički evropski e, fond za e, podnošenje rizika. Svi bi ti fondovi trebali imati, znači, nerizičnu imovinu da bi mogli funkcionirati. Ako isključimo državne obveznice iz tog sektora, e, koje je uopće, znači, imovina bez nerizična imovina koja bi mogla zamijeniti te državne obveznice? Dakle, također je i e, jučer rekao e, Enrija, imam jedno specifično pitanje. Dakle, ako postoji neki fond koji kupi određenu količinu tih non-performing loans, e sada e, hoće li e, ti zajmovi biti kupljeni e, po nekakvoj prihvatljivoj vrijednosti ili ne? Dakle, bili se to moglo Eh, odraziti na stabilnost europskog bankarskog sektora. A prijedlog koji ste vi dali jučer eh, mi se činio kao osobni prijedlog, a ne prijedlog institucionalne, institucionalne naravi. Dakle, to je prijedlog da se zapravo ne konsolidira imovina kroz te e, nepovoljne zajmove, otkup nepovoljnih zajmova od banaka. Dakle, je li to nešto što bi se moglo provoditi samo dok se ne poboljšaju vremena ili je možda to pitanje da, e, ili možda samo riješiti nego samo odgoditi rješavanje problema? Hvala. imamo već e, dosta dobrih ideja i pitanja, tako da predlažem da govornici budu dosta kratki konkretni, a moramo zaključiti s radom u jedan sat. Dakle, Vuku, izvoli. E, hvala, pa mislim da su ova pitanja iz prvog kruga bila više upućena Andreju. Ja ću biti kratak, proporcionalnost je spomenuto više navrata i mogu zajamčiti da to sagledamo sa svih strana, dakle, pod kutom 60 stupnjeva, dakle, gledamo proporcionalnost banaka, pravila za eh, jamstva, za eh, um, imovinu, za sve. Dakle, doista ulažemo maksimalni napor eh, u komisiji, no svi znate da je zakonodavna dinamika u uniji dosta složena samim tim što imamo postojeći sustav na tome, o tome neću duljiti, tako da je potrebno malo više vremena nego što bismo čak i mi htjeli. Što se Brexita tiče, ne mogu komentirati, osim što mogu samo reći da, mislim, nemoguće predvidjeti koje će biti glavne teme pregovorima, no što je iz naše perspektive jako važno, dakle i iz kuta unije tržišta kapitala, mi vjerujemo da ako i kad Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, onda će biti tim važnije za preostalih 27 članova da razvijaju uniju tržišta kapitala u svojim matičnim zemljama, te da se posara 27 država članica da ostvari integrirano tržište. Dakle, zaključci do kojih smo došli su na tehničkoj razini, e, kao što je rekao, unija tržišta kapitala bit će još važnija ukoliko dođe do Brexita. To je sve što mogu reći o ovom konkretnom pitanju. Hvala. Hvala, Andreja. Hvala, pa tu je bio čitav niz zanimljivih pitanja i trebalo puno vremena za to sve, no dopustite da budem evo, što kraći brži moguće. Što se pitanja tiče e, poduzeća koja upravljaju imovinom, što je spomenuto, dakle, poanta je ta, dakle, ako banke raspolažu e, kapitalom, onda moraju a ako im je upisano onda moraju preuzeti odgovornost jer onda samo napola su u prilagodbi što nije dobro ni za banke ni za njihove klijente. Dakle, prijedlog je taj da smo danas u učinkovitom sekundarnom tržištu i u biti sutra bi se moglo već e, ići na sekundarno tržište koje je učinkovitije nego ovo današnje. Dakle, ključ je u tome da se napravi most, premošćavanje između ta dva tržišta, a kad se nakon određenog vremena dođe do toga, nadam se da neće više trebati od tri godine za to, onda banke će ili kompenzirati razliku ili pretrpjeti gubitke, a ovo je praksa opće uprave za tržno natjecanje. Dakle, tu bi trebalo doći do državnih potpora ukoliko banka ne može pretrpjeti taj udarac sama onda će treba primijeniti standardne pravila i BRD-a i državnih potpora. Dakle, to je ta konstrukcija koja nam je na umu. Dakle, treba jednostavno izvesti da postojeći okvir eh, funkcionira i da bude dobar, dobra premosnica za prebacivanje na sekundarno tržište. I da sve bude odraz prave tržišne vrijednosti. Što se tiče zaključenja bankovne unije, ja sam svjestan pritiska oko preostalih dijelova, i, no ne smijemo pocijeniti ono što je do sad ostvareno, a ostvarenja su ogromna. Bilo da se radi o priznanju, integriranju super, e, nadzornih postupaka, e, guranju sistema da ide naprijed i uključi e, nove mjere supervizije dugoročno gledano, Dakle, vidjeli smo do sada da je imovina izlazila e, iz e, države, što nije dobro za cjelokupni sistem. No, podsjetimo se i na druge elemente koji su već uspostavljeni i oni su ti koji bi trebali učiniti da otežati e, izljevanje curenja kapitala. Dakle, nitko ne želi doći u situaciju u kojoj će E, bankama trebati ubrizgavanje javnih sredstava ili pokretanje e, sustava osiguranja depozita jer će e, biti bolje kapitalizirane nego što je to danas slučaj ili da se ide na bail-in i tako dalje. Dakle, mislim da smo već sada na puno sigurnijem puno sigurniji nego što smo to bili ranije. I evo, ja se ispričam što ne odgovaram na sva pitanja, no što se tiče ovih pitanja složenih e, propisa. Želim privući još pozornost na činjenicu da 90-ih smo započeli, dakle Bazel 1, to je bio dokument e, od 40 strana, to je bilo jako jednostavno. Što se dogodilo kako bi se kako bi zaobišle postojeće mjere, banke su razvile jako složene elemente sekuritizacija, back-to-back -back operacije i tako dalje. I tu se u biti radilo o očuvanju ritma kojem je napredovalo tržište, dakle e, sami propisi su morali biti složeniji. Kapitalni instrumenti bilo bi lijepo i lako reći da dopuštamo samo e, zajedničku imovinu da bude tu uključena, no znamo da postoje puno složeniji e, instrumenti i moramo i njih uključiti u ove propise i složenost propisa je bit propisi su toliko složeni jer prate jednostavno sve što generira generiraju tržišta i ta situacija jednostavno zahtjeva veću proporcionalnost kako bi se izbjeglo da se stvara prevelik, preveliko opterećenje na manje banke i na tržištima trebalo bi nam dakle da imamo jednu eh, mogućnost dakle da se pruži da se pruži mogućnost bankama da rade na bilanci, da identificiraju eh, put koji je njima najadekvatniji. Svi se već eh, žale na izvješćivanje, ali mi tražimo samo 10% od onoga što se tražilo u okviru i BRD-a. Dakle, od malih banaka straži samo da 10% naprave onoga što velike banke moraju napraviti. Dakle, tu je ipak ubačen aspekt proporcionalnosti. A što se tiče klatna koje se okreće nazad prema deregulaciji mm, i poređenja sa SAD-om, pa ne mislim da smo tim putem krenuli. Što se tiče prijedloga o sekuritizaciji, mi smo uložili veliki napor da oblikujemo te prijedloge na način da se ponovo uspostavi tržište sekuritizacije koje će biti temeljeno na puno zdravim i sigurnim pravilima, dakle manje kompleksnosti, jasna vidljivost o kvaliteti proizvoda, dakle to je ono na čemu radimo i ne, ne vraćamo se to radeći na vrijeme od prije krize. Hvala, Burhar Balc, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, još nekoliko napomena s moje strane. Htio bih se nadovezati na ono što je rekao kolega Andreja Enrija. Dakle, ni ja ne vidim guste oblake nad Evropom kada je riječ o e, deregulaciji. Sigurno nije tako i ne čini mi se da sada zapravo idemo u tom smjeru smanjenja propisa. Ne, ja ne vidim znakove toga. Čini mi se zanimljivom činjenica da neke političke sile i, stalno upućuju u tom smjeru. Dakle, prije nekih 6-7 godina e, mi vrlo dobro znamo o čemu govorimo unutar ovog odbora. Dakle, mi smo tada radili na uredbi o financijskim tržištima. I sada je treba napraviti nekakvu bilancu da vidimo e, jesu li sve te razno razne mjere e, usklađene. A što se tiče unije tržište kapitala, ja ću potpisati ono što je rekao Ugo Basi. Po mom mišljenju, taj veliki projekt je sada važniji nego ikad, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da će Ujedinjena kraljevina napustiti Europsku uniju. Zbog toga mislim da je jako pozitivno da povjerenik Dombrovskis i dalje ponavlja da u smislu njegove funkcije kao povjerenika za financijska tržišta misli dovršiti taj projekt. Po mom mišljenju, to je stvarna nužnost. Ja bih htio sada nadodati još jednu stvar koja mi je iznimno bitna. E, unija tržišta kapitala naravno da bi trebala biti upravo ono što je potrebno našoj Europi i našem kontinentu. I u tom kontekstu postoji jedan ključni element. Mi ne smijemo počiniti grešku da imamo tako razuman projekt na kojem radimo, a onda pak da na kraju sve ono što je dosad postignuto, sve ono što već imamo i što nas čini snažnima u Europi, e, da to zapravo bude dovedeno u pitanje. Kada govorimo o financiranju tržišta kapitala, e, to ne bi trebalo značiti da ćemo na kraju imati tradicionalne financijske instrumente za banke ili za davanje zajmova koji će na kraju biti oslabljeni. Ne, mi moramo izbjeći takvu vrstu problema. Naime, postoji jedna stvar koja je jasna, a to je da u Europi više od 70% svih financiranja je upravo zajamčeno od strane naših banaka. i kada govorimo o razvoju unije tržišta kapitala, to je element kojeg nikako ne smijemo zaboraviti. E, dalje, kad je riječ o dodatnim kapitalnim zahtjevima, evo sad ću se odgovoriti na ono pitanje portugalskog kolege. Ja mislim da je to zanimljivo pitanje. E, moje stajalište i moja vizija e, je sljedeća. Dakle, e, u sljedećoj rundi, znači Basel 4, morat ćemo prije kasnije početi govoriti i o tome. Trenutno postoji velika neizvjesnost kada govorimo o našem velikom prekooceanskom e, partneru, odnosno o SAD-u. Upravo iz tog razloga ja vam danas nisam u mogućnosti reći e, da bismo sada trebali e, predvidjeti dodatne kapitalne zahtjeve. Ne. A Mm, zadnje pitanje je e, ono koje se tiče Brexita. To je pitanje postavila kolegica Keller iz e, e, Francuske i to je pitanje u potpunosti opravdano. Koji interes imaju tržišta? Mi moramo jako dobro proučiti postojeća tržišta u ovoj Evropskoj uniji. Znači tržišta koja će ostati u Evropskoj uniji nakon Brexita. I to je ono što trebamo imati na umu kada ćemo pregovarati s Ujedinjenom kraljevinom. Hoće li London i nakon Brexita ostati jedno središnje mjesto za e, financijske usluge? To je pitanje. Ali e, kad je riječ o nekakvim legitimnim interesima po pitanju Ujedinjene kraljevine i Londona, mi bismo ih trebali braniti. Dakle, ja ovdje ne mogu zamisliti da eh, bi London trebao imati jednaku ulogu nakon izlaska UK-a iz Ujedinjenih iz unije. Hvala, imamo još zadnjih pet govornika. Molim vas da maksimalno eh, govorite dvije minute. Prvi je Ralf Brickhaus, EPP eh, e Njemačka. Zahvaljujem, predsjedniče. Znači, što se tiče ove e, regulacije, dakle, mi možemo reći da imamo e, čitav pezaž tih tako srednje velikih e, banaka koje se moraju održati, odnosno one manje banke su te koje treba nadzirati ali na različiti način od velikih banaka koje zapravo e, su podložne većim rizicima. Dakle, mi u svakom slučaju ne promičemo samo velike banke, ne želimo uništavati one srednje banke, to je ono što e, smo u opasnosti e, da se dogodi. Dakle, kada govorimo o Njemačkoj, treba ojačati treći stup, ali imamo problema sa tempistikom. Postoji još jedan problem, a to je da prvi i drugi stup bankovne unije, da još uvijek Eh, ne daje dovoljno povjerenja kako bismo mogli već raspravljati i o trećem stupu. Imamo nekoliko konkretnih eh, primjera, a to je da eh, znači mnoge banke imaju jako puno državnih obveznica u bazi svog kapitala i oni su preuzeli jako velike obveze kada je riječ o tim državnim obveznicama. Dakle, ako se to ne promijeni, onda će se ta jamstva koristiti zapravo e, kako bi se osigurala neizravne, državne, osigurala neizravne državne potrebe. Također je pitanje kako sada možemo e, povezati e, ta stara zaduženja sa nekakvim zajedničkim jamstvima. Problem je što mnoge banke, a to se događa i u Njemačkoj, nemaju jasnu strukturu upravljanja koja će zajamčiti da je da e, velika količina tih e, obveza da se može izbjeći u budućnosti. Također i kada govorimo o fondu za nenaplative kredite, E, to je nešto što za sad zvuči dobro. On je prvi koji podnosi najviše rizika kada on više ne bude u e, situaciji da pokrije taj vlastiti rizik, onda mora postojati neka mogućnost da se e, taj rizik preraspodijeli, odnosno da se eliminira dodatna opasnost. Mislim da je to dobar razlog za sve da razriješe to pitanje. Dakle, mi smo htjeli evo, stvoriti nešto dobro, ali do sada nismo uspjeli to stvoriti i zato sa kritičkim e, stajalištem gledam u tom smjeru. Enrico iz Portugala, e, e, e, Zahvaljujem. Kada govorimo o rasjepkanosti, e, znači tržišta državnog duga, Činjenica je da ovdje ne govorimo samo o europodručju, nego i o Europskoj uniji općeniti. Općenito mi ovdje svjedočimo velikom pritisku i također povećanju, e, mogućnosti povećanja tih kapitalnih zahtjeva a to se brani činjenicom da je to jako bitno za čvrstoću bankovnog sustava u Europi. No istovremeno mi tako ne razrješavamo strukturne probleme bankovne unije zato što e, samo odgađamo e, tu vrstu europskog e, fonda za zaštitne, sa zaštitnim mehanizmima. Dakle, činjenica je da porezni obveznici ne bi smjeli plaćati zbog grešaka bankarskog sustavka, sustava i to je nešto što ne bi trebalo ostati samo mrtvo slovo na papiru. Ali mnoge države kao što je Portugal su obveznici koji su trebali platiti zbog tih grešaka i to na način da e, nismo mogli e, revidirati i zapravo preispitati sve odluke koje su donesene ranije po pitanju e, nadležnosti u bankarskoj uniji. Mene sada zanima što možemo napraviti kako bismo poboljšali nadzor i kako bismo mogli ubrzati primjenu tih oba stupa, prva dva stupa bankovne unije. Drugo pitanje se odnosi na reviziju e, direktive o prospektu. Kada, e, kada govorimo o odboru za evropska pitanja, oni su ti koji su u pozitivnom smislu procijenili reforme iz te direktive inzistirajući na tome da e, je zapravo revizija direktiva o prospektu e, zapravo puno manje važna od revizije e, drugih direktiva koje se tiču dovršenja unije tržišta kapitala. I također možda smo mogli otići korak dalje, možda smo morali otići korak dalje i to je moje pitanje. Nismo li možda e, propustili odličnu priliku za reaktivacijom tržišta kapitala, odnosno da potaknemo nove oblike financiranja i također da imamo alternativni oblik e, financiranja i e, zapravo dodavanja sredstava u fondove? Hvala. Gerozimos Baluras iz Grčke, član Gura. Hvala predsjedniče. Bankovna unija. A la carte to nije moguće. Europski sustav jamstva, odnosno osiguranja depozita koji jamči depozit štediša u svim državama članicama predstavlja jamstvo za sve štediše u Europskoj uniji. To je nešto što ne možemo dovoditi u pitanje. To je treći stup. I treći stup će trebati uspostaviti u narednih šest godina kako bismo mogli pružiti jamstva malim i srednjim štedišama. Njihovi depoziti, odnosno kreditna tijela i banke moraju biti sigurni raspolagati s dovoljnim e, s dovoljno likvidnosti kako bi odoljeli sistemskim krizama. Ne smijemo zaboraviti da ova jamstva se odnose na različite sustave unutar Europske unije i omogućuju izljev kapitala s juga ka sjevernoeuropskim sigurnim bankovnim sustavima. Ako netko ne osjeća sigurnost bankovnog sustava i ako zahvaljujući vama i nama imaju mogućnost e, odnosno ukoliko bude ta jamstva valjana, onda će štediše e, stavljati svoje depozite u svojim bankama. Dakle, zaključno, evo imam jedno pitanje. Koje je vaše mišljenje glede kašnjenja provedbe europskog sustava osiguranja depozita i zašto neki bankovni interesi pokušavaju e, da ga oslabe. Hvala. Hvala. David Coburn, Europski parlament, FDD. Grazie, senjor Galtieri. Ehm, <clears throat> senjor I was listening to senjor Enria. Evo, želim se objaviti i brati gospodinu Ri, koji je rekao da postoji negativna percepcija europskog e, tržišta u Hong Kongu, što nije veliko iznenađenje, osobito nakon Brexita. No ja bih rekao da Europska unija svojim e, prekomjernim propisima u biti ide jasno krivim putem. Jeste li ikad razmišljali mogućnost da ne intervenirate u poslovni sektor i da ga prepustite sebi. Prekomjerna regulativa ubija tržište. Prepustite to državama članicama. Zato tržišta prelaze u jednu kraljevinu koje je jako malo regulirano, a Brexit će ubrzati taj postupak. Centralizacija, dame i gospodo, opasna je stvar. Više integracije predstavlja više opasnosti. Ukoliko izbije kriza, neke banke u različitim zemljama koji imaju različite modele mogu preživjeti. Ukoliko su sve slične i međusobno povezane, sve mogu propasti. Titanic je mogao ostati na površini da um, Lena Santa nije probila sve njegove zaštne komore. a Europa je centralizirana poput e, Titanika. Jedna ili više nacija mogla bi propasti u eurozoni. Dakle, morate imati plan B i trebate biti zabrinuti zbog vaše želje za dodatnom integracijom. Britanija želi izaći zbog upravo ove prekomjerne integracije, ali ne želimo ekonomsku košaru, jedinstvenu europsku košaru u, na našem pragu. Mi želimo dobro Europskoj uniji, ne želimo da pretrpite katastrofu, to je loše za nas također. Tako da vas molim da malo bolje razmislite o tome gdje se nalazite sada. Thank you, last speaker. Hvala, zadnji govornik. Miguel Tiago iz Portugala, stranka GUE. Hvala predsjedniče. Evo imam dvije opaske i pitati vas što mislite o dva elementa koja ću predstaviti. Kao prvo, Portugal je objektivno govoreći bio laboratorij nekih za neke eksperimente i provedbe čitavog niza propisa koji su kao posljedicu imali provedbu bankovne unije i tijela za nadzor i uređivanje. Nismo uspjeli ostvariti nikakve bolje rezultate. Ako uzmete slučaj na NIF, tu je došlo dakle do stečaja banke i javna, javna tijela trebala su intervenirati. A europska nadnacionalna tijela su inzistirale da se ta banka integrira u Bank banku Santander Totala, što nije bilo u najboljem interesu Portugala, jer postojale su puno bolje inicijative koje su i predstavljene bile e, kada se stvar događala. Možete mi reći da se ovdje radi o još jednoj komunističkoj teoriji zavjere? Ne. Ovo je iskustvo koje, tu se radilo na koncentraciji, dakle likvidirana jedna banka i pretočena je u jednu veću banku, a time se dovelo e, Portugalu nestabilniju situaciju, jer kao što je rečeno ovdje, umjesto da se bori protiv ovog fenomena too big to fail, dakle prevelik da propadne, e, radi se upravo na okrupnjavanju banaka i koristi se bankovna unija kao instrument da se promovira to okrupnjavanje i tako se stvara veliki oligopol banaka na europskoj razini. Kao drugo, nadzor, pa to je svojevrsna prepara, prevara, jer se kaže da financijski da je financijski sektor najuređeniji sektor svih aktivnosti, a opet taj sektor predstavlja najveći i sadrži najveći broj rizika i problema za samo ništo što se Portugala tiče, to je već rečeno. Mislim da ste dobro upoznati sa prirodom e, cijene koja se nosi. Dakle, vidimo da postoje čitavi nizovi nadzora i kontrole, supervizije i veliki dioničari nađu način da se zaobiđe kontrola. Ja bih volio nakon svega ovoga reći da je rješenje javni nadzor bankovnog sektora. Financijski sektor treba biti u službi politike i ekonomije, a ne kao što je to do sada rađeno, politika i ekonomija da budu u službi financijskog sektora. Hvala. A sada Ugo Basi prvi odgovara, izvolite. Sandra, imat ću ponovno zadovoljstvo odgovoriti na brojne napomene o bankama i bankovnoj uniji i usredočit ću se na tri opaske. Prva se odnosi na zahtjeve o izvješćivanju, što je važno i to je još jedno pitanje razmjernosti ili proporcionalnosti. Precizirat ću ono što smo prije rekli. Dakle, s jedne strane ćemo ove godine provesti sveobuhvatnu i holističku reviziju tih zahtjeva kako bismo ostvarili ovaj paket politika što je tražio gospodin Balc i naravno ćemo potrebna smanjivanja, a također ćemo uvesti, što već činimo, odnosno pokrenuli smo projekt za standardizaciju financijskih podataka koji nastoji razraditi jedinstveni jezik o financijskim podacima na način da se pročišćuju kanali za izvješćivanje i podaci. Dakle, nastojimo uskladiti to izvješćivanje uvođenjem određenih tehnoloških sredstava. Kada je riječ o prospektima, evo samo jedna kratka napomena u vezi sa onime što je rečeno. Želim e, podsjetiti da je prijedlog komisije bio ambiciozniji po tom pitanju. Mi smo tražili doduše viši drag, e, prag ispod kojega se to ne bi primjenjivalo, ali da je prag snižen e, u određenom trenutku, ali iz naših studija već je razvidno da to predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu situaciju. I zaključit ću sa jednim općenitijim komentarom o deregulaciji, pretjeranoj regulaciji. Čuli smo različita mišljenja o tome idemo li prema deregulaciji ili smo već ostvarili pretjeranu regulaciju. U odgovorima na poziv za podnošenje dokaza što su tražila sva poduzeća, dakle čitava industrija, došli smo do zaključka da kada je riječ o E, razini regulative poduzeća imaju različita mišljenja. Dakle, industrija nije uputila neki jasan, jedinstveni zahtjev za deregulacijom ili pretjeranom e, regulacijom. Razina zakonodavstva prema mišljenju sektora je više ili manje u redu, trebamo još dovršiti neke postupke, ali to je sada više manje prihvatljivo. Sada je na nama donositi bolje zakonodavstvo, a ne više toga. U redu, trebamo završiti najkasnije do 13.10 jer prevoditelji moraju otići. Andreja? Osvrnut ću se prvo na pitanje sanacije i e, prekogranične koncentracije, odnosno takozvane too big to fail. To je tipično ne samo za sektor banaka, nego i za sve sektore, automobilsku industriju i tako dalje. Dakle, ulazite u krizu sa viškom kapaciteta i na kraju krize trebate smanjiti te kapacitete i koncentracija je dio tog procesa. Dakle, činjenica da postoji veća koncentracija na tržištu nije nužno negativna činjenica postoji konsolidacija koja seže preko granica nije, i to nije nužno nepoželjno. Sada smo ipak u jedinstvenom tržištu i to je znak sve jače integracije. To big to fail je drugo. Naravno, čime znači, pređemo na veće organizacije, trebamo imati i snažnije jamstva i osiguranja, što imamo i globalno i u europskoj razini. Ako ste veći, onda trebate imati i više kapitala, i trebate imati i zaštitu od sustavnih rizika, trebate imati dodatnu kapitalizaciju i e, trebate se moći sanirati i komisija treba biti uvjerena da u slučaju krize trebate moći izaći iz tržišta bez novca poreznih obveznika. napori su do sada išli u tom pravcu, to još kao rješenje nije iz pitano, još e, nećemo provoditi taj koncept e, u velikim grupacijama u Europi, ali to je pravac u kojem idemo i mislim da je to pozitivno. Kada je riječ e, o pitanju programa jamstava, ili državnog duga i tako dalje. Dakle, u slučaju prvoga trebate imati određene depozite u jednoj zemlji i koje se smatra manjom vrijednošću od istog depozita u europodručju zbog implicitnog jamstva države. Nikad nećete imati dovršenu bankovnu uniju, dakle treba nam zajednički sustav osiguranja depozita koji je preduvjet za bankovnu uniju. Komisija je iznijela prijedloge, u tom smislu moramo E, sada to ostvariti. Ja ne mogu određivati rokove za to, ali to moramo ostvariti. E, to je nešto povezano sa smanjenjem rizika i e, smanjenjem državnog duga. Dakle, kada je riječ o tome, trebamo nešto poduzeti. danas nemamo državni dug sa nultim poderiranim rizikom, zato jer države postupaju na različite načine i također razne banke postupaju na različite načine. Dakle, 2011. smo trebali zadati granice za kapitalni tampon, za izloženost dugu kako bismo riješili problem državnog duga koji je bio doista relevantan na vrhuncu krize. Sve to treba riješiti i i Bazarski odbor e, se time bavi, Europa se time bavi i naravno kada postoji rizik trebaju postojati određeni, određeni zahtjevi. Ne znam je li to povezano jedno s drugim, ali trebamo odraditi jedno i drugo i za to nam treba plan puta. I kada je riječ o regulaciji, dakle, usred krize, Iznesen je prijedlog da bi financijski centri mogli privući poslovanje smanjenjem regulatornih zahtjeva. To nije dobro. To je pouka krize. Ako smanjite regulatorne zahtjeve kako biste privukli investitore, onda ćete dobiti veliki udarac kad kriza stigne. I mislim da smo to naučili. Veliki financijski centri, London i Hong Kong među njima, su središta koja sada imaju stroge zahtjeve za kapitalom zbog mm, velike financijske aktivnosti s obzirom na njihov fiskalni kapacitet i BDP i mislim da to treba tako i ostati. Evo samo kratko, tri stvari. Što se tiče znači osiguranja depozita, već je rečeno da e, evo neki kolege smatraju da se iznimno kasni po pitanju toga. Ja mislim da to baš nije tako. Ja mislim da mi prvo moramo uzeti u obzir prva dva stupa, moramo ih provesti, ostvariti. Znači, mislim da ovdje moramo e, zapravo promijeniti i e, obnoviti neke dijelove E, nije samo stvar o e, prenošenju nacionalnog zakonodavstva, nego i o primjeni. I mislim da ne možemo govoriti o nekakvim kašnjevima kada govorimo o Europskom instrumentu za osiguranje depozita. E, kolega Tiago iz Portugala je, Portugala je rekao da je Portugal bio zapravo laboratorij e, za funkcioniranje, za ispitivanje funkcioniranja bankovne unije. Ja mislim da nije, odnosno da su primijenjena vrlo rigidna, vrlo stroga e, pravila koji su u Portugalu doveli do određenih poteškoća oni su doveli do znači određenih e, žrtvi i problema i evo moram reći da E, ne mogu reći da je to bio laboratorij u kojem se eksperimentiralo bez obzira na ishod. A sada što se tiče onoga što je rekao kolega e, Coburn, znači Brexit je taj koji će ubrzati e, čitav postupak pregovaranja sa Ujedinjenom kraljevinom. To je istina, ali činjenica je da je, da sada svjedočimo tome da e, se velik broj radnih mjesta premješta iz Ujedinjene kraljevine. Da, mnogi izlaze iz Ujedinjene kraljevine i e, moguće je da ćemo u narednim mjesecima vidjeti nove primjere toga posebice u financijskom sektoru. Mislim da možemo očekivati to da ćemo na kraju e, iz Londona kao financijskog centra dobiti veliki velik broj radnih mjesta koje će trebati popuniti i e, da će to biti neugodan rezultat za one koji se ne slažu sa ishodom referenduma, odnosno sa izlazom UK-a iz Ujedinjene unije. E, hvala, ovo je bio doista zanimljiv i koristan rad. E, sada možemo ići na zasluženi ručak i nastavljamo u 15 sati sa e, raspravom o konferenciji u članku 13. Hvala i da se neke završe.